Hvala kolega Odin, to je doista relevantno i u odnosu na poslovnik uzet ćemo to u obzir. E, zapisnik će biti preručen na početku sljedeće sjednice, ako nema prigovora onda ćemo uvrstiti e, rezolucije donesene e, tijekom ove sjednice, prenijet ćemo ih nadležnim tijelima.